Uh, dear meeting. Poštovani kolege, da započnemo. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Nacrt ste dobili 24. svibnja. sorry. I, I would like to propose that in light of the discussion... U svjetlu rasprave na sastanku koordinatora o čemu ću izvijestiti zastupnike ovog odbora za nekoliko trenutaka, Danas nećemo imati raspravu o točki 6. dnevnog reda o primjenu, o primjeni članka 130. poslovnika koji se odnosi na pitanja za pismeni odgovor. Dakle, odlažemo raspravu o tom pitanju, a kasnije ću prigodom predstavljanja prijedloga koordinatora ću objasniti zašto. Ako nema nikakvih prigovora na dnevni red i ako nikakvih zahtjeva nema za izmjenama, onda smatramo da je usvojen nacrt dnevnog reda sa ovom izmjenom, dakle bez šeste točke dnevnog reda. Dakle, točka treća dnevnog reda priopćenja predsjednice. Dakle, pučani su odlučili da će izvjestitelj za mišljenje AFKO o odboru AFET o Europskoj obrambenoj uniji izvješće na vlastitu inicijativu će izraditi David McAllister iz Pučana. U međuvremenu smo zaprimili dva prijedloga rezolucije za koja smo se dogovorili da će se razriješiti pismenim putem, eh, osim ako nema zahtjeva za raspravom, eh, takvog zahtjeva nema. Tako da nećemo nastaviti s radom na tim eh, rezolucijama. Prva je Sofima Montel o transparentnosti lobističkih aktivnosti multinacionalnih kompanija i zatim primjena 150. članka ugovora o Europskoj uniji. To je bio drugi prijedlog rezolucije. Evo sada prelazim na četvrtu točku dnevnog reda. A to su odluke koordinatora usvojene na sastanku koordinatora. Nismo dijelili ni mišljenja, ni izvješća. Razgovarali smo o nastavku na izvješće Šeflin o europskoj inicijativi građana i odlučili smo da budući da komisija nije pokazala naznake da želi nastaviti raspravu koju smo imali prije otprilike šest mjeseci diljem Europe i također među nevladinim organizacijama, ne samo u Europskom parlamentu. Dakle, budući da komisija nije sklona nastavku, onda smo odlučili pozvati potpredsjednika komisije gospodina Timmermansa da dođe k nama prije ljeta i da raspravi ne samo o građanskoj inicijativi, nego ćemo pripremiti čitav niz pitanja i tu računam na vašu aktivnu suradnju. Zatim imali smo raspravu o misijama. Konferencija predsjednika je odbila prijedlog odbora AFKO da se ide u Kanadu u rujnu ove godine. Ja sam stupila u kontakt s predsjednikom Šulcom i nastojala sam obrazložiti odnosno znači obrazloženje tog odbijanja od strane predsjednika. I još se uvijek nadamo da će oni ponovno razmotriti svoju odluku. Dakle, dogovorili smo se da ćemo nastojati preokrenuti ovu nepovoljnu odluku konferencije predsjednika. Također smo razgovarali i o mogućem vremenu za posjetu Poljskoj nismo mogli pronaći odgovarajući datum unutar roka koji parlament određuje. A istovremeno da nam se tada omogući posjeta oboma domovima Poljskog parlamenta, tako da smo nastojali pronaći datume izvan uobičajenih rokova za takve posjete, što znači da ćemo imati smanjenu mogućnost prijevoda, raspolagat ćemo samo jednim jezikom, ali odlučili smo da je važnije posjetiti oba doma Poljskog parlamenta, tako da i dalje tražimo datum. I mm, složili smo se da ćemo odgoditi šestu točku dnevnog reda, evo da objasnim. To je prigovor jednog od kolege, kolega Enrika Šambona, koji unutar predviđenog roka za pismeni odgovor od strane vijeća nije zaprimio taj odgovor. No, koliko čujemo, odgovor je stigao do parlamenta, no ipak na zahtjev Barbare Spinelli odlučili smo održati raspravu o tom pitanju na jednom od sljedećih sastanaka, a pitanje je upravo kašnjenje odgovora na ta pitanja. Naime, odbor AFKO treba razmotriti ta pitanja i u širem smislu, a ne samo pojedinačne probleme. Nadalje, kada je riječ o pristupanju Europske unije, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, možda se sjećate da smo u travnju imali saslušanje sa velikim odazivom sudionika u pregovorima i tada smo se dogovorili da ćemo pozvati komisiju da izvijesti parlament o sadašnjem stanju stvari. I zatražit ćemo od komisije da nam izloži načine kako ćemo ovaj proces privesti uspješno kraju. Također smo razmotrili i postavljanje jednog usmenog pitanja sa raspravom na plenarnoj sjednici Zatražit ćemo prvo od komisije raspravu s nama, a onda ćemo vidjeti kako postupiti dalje. Zatim smo primili obavijest e, od naše uprave o studiju profesora Žakeja koja će biti gotova za tjedan dana i koja će biti na raspolaganju onima koje zanima pristupanje Europske unije, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Od predsjednika Šulca smo primili pismo u kojem predsjednik e, Šulc traži provjeru pridržavanja temeljnih vrijednosti Europske unije u slučaju Saveza za mir i slobodu. Dobili smo i mišljenje pravne službe. Naime, to se odnosi na isplatu sredstava toj stranci iz europskog proračuna. Od pravne službe smo zatražili pismeno mišljenje i na temelju toga ćemo na sljedećem sastanku koordinatora razgovarati o mišljenju odbora AFKO o tom postupku i vidjet ćemo kako se taj postupak može aktivirati. Evo, to su odluke koordinatora. I ako se nitko ne želi javiti za riječ, onda ću smatrati ove odluke usvojenima uz podršku članova odbora. Ramon? Da, gospođo predsjednice. Čujem da Konferencija predsjednika razmatra, e, odnosno sastana koordinatora, razmatra mogućnost do pozivanja povjerenika Timmermansa da se izjasni na, o pitanju građanske inicijative. No također to razmatraju neki drugi odbori. Dakle, mene zanima, smatrate li da se povjerenik izjasni o tome? Kao što vjerojatno znate, predsjednik e, Tirmemans e, ne drže govorancije, nego traži popis pitanja. Dakle, možemo mu proslijediti sva moguća pitanja. No, mislim da će gospodin Timmermans iznijeti neka stajališta komisije i o budućem radnom programu, ne onome što se događa sada ili što se dogodilo u prošlosti, nego i o budućem radnom programu komisije. Evo, htjela bih prijeći na petu točku dnevnog reda, a to je usvajanje zapisnika s našeg sastanka trebamo usvojiti zapisnik sa sastanka 22. i 23. veljače. Zapisnik je na raspolaganju i sukladno potvrđenoj praksi smatra se usvojenim ako nitko ne uloži prigovor na zapisnik do kraja ovog sastanka. I sada imamo šestu točku dnevnog reda koja je izbačena s dnevnog reda, tako da možemo odmah prijeći na glasovanje, no to ne možemo učiniti prije utvrđenog vremena, a to je 16 sati i 30 minuta, tako da ćemo do tada učiniti jednu 10-minutnu stanku. No, ako želite uzeti riječ, možete to slobodno učiniti. Gospodin Šeflin, želim samo skrenuti vašu pozornost na sljedeće. Koliko vidim, e, glasovanje je u 16.40, e, tako da imamo 20-minutnu pauzu. Možda griješim. Kolege, molim vas za malo tišine. Možete li ponoviti, gospodine Šeflin? Pa, mislim da griješim, ali Ovdje stoji da je glasovanje u 16.40, ali koliko čujem je 16.30, no kad bi e, to bilo 16.40, onda bismo sada mogli prijeći na osmu točku dnevnog reda. Christian dan Preda is not Kristijan Dan Preda, gospođa Kaufman nije ovdje. Profesor Jezdovski je ovdje, a Marta također. Nije bila na prethodnom sastanku i Kostas nije ovdje. Barbara, hoće li on doći ili... Ne, ne možemo prijeći na osmu točku dnevnog reda jer nam nedostaju neki zastupnici. Četiri izvjestitelja u sjeni. Imam ja tu dokument gospodina Prede, no zbog ove zabune, budući da je indikativno vrijeme za glasovanje 16.40, pretpostavljam da će tada doći drugi članovi kluba zastupnika Pučana. E, kao što znate, dosta njih je u Luksemburgu, tako da nisam siguran koliko će ih točno doći. Evo, vidite što želim reći. No, we have the voting at 4.30 and then uh, immediately after. Ne, imamo glasovanje u 16.30 i odmah nakon toga raspravu u ovoj točki dnevnog reda. To će onda nevjerojatno biti u 16.40. would like Poštovani kolege, htjela bih iskoristiti ovo vrijeme jer ja sam jedina koja je mislila da je glasovanje u 16.30 umjesto u 16.40. Evo, htjela bih iskoristiti ovih preostalih 15 minuta za raspravu o devetoj točki dnevnog reda. Vidim da je tu Richard Corbett i htjela bih vas izvijestiti o stanju stvari, o međuinstitucionalnom sporazumu, o boljem zakonodavstvu kada je riječ o tumačenju i provedbi tog sporazuma. Kao što se možda sjećate, odbrav koji je dobio zadatak izraditi mišljenje s procjenom e, ishoda pregovora i također je mm, pozvao predsjednika da potpiše sastanak, e, da potpiše taj sporazum. Imali smo glasovanje na plenarnoj u Ožujku i osim toga su odbori AFKO i Juri raspravili o tome kako unaprijediti taj složen proces provedbe ovog međuinstitucionalnog sporazuma. Odlučili smo osnovati zajedničku političku radnu skupinu jer se naš rad odvija sukladno članku 55. poslovnika i za to su nadležna dva odbora, AFKO i JURI. Tako da smo odlučili osnovati tu radnu skupinu kako bismo olakšali suradnju i izbjegli svaki puta sazivanje oba odbora u punom sastavu. To će nam omogućiti veću fleksibilnost i učinkovitost. Prvi sastanak radne skupine se već e, održao. Naravno, zadatak radne skupine je olašati rad izvjestiteljima Richardu Korbetu iz Afka i njegovom kolegi iz Jurija Dakle, ako budu htjeli raspravljati o određenim pitanjima, moći će se obratiti toj radnoj skupini, a ona će također pratiti i početnu provedbu međuinstitucijskog sporazuma. Ta će radna skupina također biti proširena i na članove ostalih odbora koji budu htjeli sudjelovati u procesu provedbe i pridonositi našoj raspravi and uh, discuss the issues uh, there. Uh, in the meantime, also President of the Parliament convened U međuvremenu je predsjednik parlamenta sazvao grupu četvorice. Ne sjećam se je li kineska skupina bila isto skupina četvorice. Dakle, mi imamo isto našu skupinu četvorice. To su gospodin Verhofstadt i gospodin Korbet i gospodina Svoboda i tu smo i mi predsjednici odbora, dakle ja i kolega iz Jurija koji sudjeluju u vođenju radova ove skupine. Mi smo u radnoj skupini i u grupi četvorice, dakle Ferhofša, Svoboda, Korbet i Dakle, mi smo sada predložili čitav niz zajedničkih zaključaka i Iznijeli smo prijedlog konferenciji predsjednika o tome kako dalje postupiti u vezi sa ovim nastavkom rada na sporazumu. Također će se nastaviti pregovori. Oni koji su od vas u afetu znaju da će se održati pregovori između tri institucije o međunarodnim sporazumima. I tu predlažemo da odbori AFET i INTA predode te pregovore, a također su predviđeni pregovori za razradu kriterija za provedbene i delegirane akte. Oni od vas koji se bave zakonodavstvom znaju kakav je to problem za suradnju između institucija. Najveća izmjena koja je najvažnija za nas e, je ona za koju je odgovoran Richard, a to je potpuno usklađivanje između poslovnika za koji se sprema reforma i međuinstitucijskog sporazuma. Dakle, Pred nama je naporan rad koji obuhvaća više aspekata, no ipak smatram da ćemo se znati nositi s time, a s prolaskom vremena nadam se da će cijela ta struktura biti manje složena. Dakle, uglavnom Richard i ja radimo na tome i bavimo se također i ovim usklađivanjem koje sam spomenula. Evo, situacija u vezi sa međuinstitucijskim sporazumom. Također imamo i političke smjernice za ono što predstavlja našu suradnju na provedbi izvješća, no tu postoji nešto drugo, a to su procesi na koje rade službe parlamenta u suradnji sa službama drugih institucija u okviru boljeg zakonodavstva i ovdje imamo i predstavnike, ne sjećam se točno kako se zove tijelo, dakle tijela za koordinaciju međuinstitucijskog rada pod gospođom Rati i također imamo i jedan projektni tim koji radi s nama na tome. Dakle, i službe parlamenta usko surađuju s nama o tome. Znamo da sada institucije prilagođuju i svoj način unutarnjeg rada ovom sporazumu, tako da je to još jedno moguće pitanje za gospodina Timmermansa što bi nas isto spriječilo da se previše raspršimo u raznim pravcima, tako da bi to bila dobra prilika da ga upitamo i o tome, da vidimo koliko nam može reći o tome. Evo, to je bila deveta točka na dnevnom redu, ova razmjena informacija. Također smo se dogovorili da ćemo vas redovito izvješćivati o radu radne skupine. Naime, Richard će sudjelovati u radu te radne skupine i govoriti o izvješću. No, ono što želim reći jest da ovaj međuinstitucijski sporazum još nije dovršen, to je ipak dokument koji je u tijeku izrade, tako da će biti još dosta prilagodbi, no ipak izvjestit ćemo vas na vrijeme u svemu. Gospodin Šolc je htio uzeti riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Mogu vam samo poželjeti sve najbolje za taj veliki posao koji vam predstoji u budućnosti, također i Richardu Korbetu. E, u kakvom je to odnosu sada između radne skupine i ovih drugih tijela koji e, koji su uključeni u u, sve te procese što se tiče međuinstitucionalnog sporazuma bolje za zakonodavstva. Kakve su tu strukturne i institucionalne veze između između radne skupine i drugih tijela i kako možemo sve to skupa e, učiniti učinkovitijim i i kako mi kao odbor AFKO, kakvo stajalište mi kao odbor AFKO u vezi s tim imamo. E, zato su te e, osobne veze vrlo važne jer pojedine osobe imaju nekoliko funkcija. Najprije moramo identificirati po pravilu 55 mi zapravo imamo zajedničko tajništvo koje je pripremilo popis e, pitanja koja su važna u, u, ovom međuinstitucijskom sporazumu, a također postoje različite e, razine važnosti i hitnosti za te, ta različita pitanja. E, prvi put smo u višegodišnjom e, programu e, imali mogućnost e, sudjelovati mi kao parlament i e, vidjet ćemo vezu između naše radne skupine i i radne skupine koja radi na izmjeni poslovnika. Dakle, mi ćemo raditi na takav način da da kao prvo nema dispariteta između onoga šta e, parlament odluči u vezi sa različitim dokumentima jer moramo biti usklađeni ne samo sa poslovnikom nego i sa drugim pravilima i propusima. Gospođa Rati je također razgovarala, govorila e, o tome kako ona vidi e, tu našu buduću saradnju. Dakle, radna skupina ne služi samo tome da olakša rad dva odbora kako bismo na kraju imali koherentno izvješće, nego i kako bi se osiguralo osigurao koordiniran rad različitih službi unutar parlamenta i usklađenost između političke dimenzije cijele te prilagodbe i načina na koji parlament funkcionira i službi. Osim toga, naravno, sa pitanja o kojima se mora izvještavati odbore, o njima će se i ovdje izvještavati. U osnovi to je jedna platforma na temelju koje će se osigurati usklađenost između različitih tijela koja rade na različitim mjestima u Europskom parlamentu plus ovo što će nam Richard reći. Richard, da li želiš reći? Da, izvoli. Mislim da je pitanje gospodina Šolca bilo vrlo osobno i u ovoj fazi ne mogu odgovoriti na to pitanje. Da, mi smo bili zabrinuti da će e, obzirom da imamo konferenciju predsjednika i konferenciju predsjednika odbora a sada ćemo imati i ove odbore koji će biti uključeni na primjer ono što će odbor Juri raditi je E, provedba delegiranih i provedbenih akata što je naravno vrlo važno za sve odbore i vjerojatno će postojati veliki interes za to pitanje. Nadalje u pregovorima će se time baviti dva e, glavna odbora, to su za e, trgovinu i odbor AFET, ali i drugi odbori će biti zainteresirani, tako da ja mislim da je to dobro. Dakle, većina odbora će zapravo biti involvirana u cijeli taj proces. Mislim da je dobro. Po prvi put, moram reći, ovo je drugi međuinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu koji ja pratim i nikad nismo bili tako blizu što se tiče uključivanja cijelog parlamenta i različitih odbora i tako dalje. Ok, ako se više nitko ne javlja za riječ, onda bih predložila da prijeđemo na glasanje. Moramo provjeriti e, tehniku. Molim vas e, stavite svoju glasačku karticu u uređaj da vidimo da li tehnika funkcionira. Otvaram glasanje, probno glasanje. U redu. Onda ćemo sada glasati o postizbornoj reviziji višegodišnjeg finanskog okvira. Kompromis A, tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 1, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 1, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Mislim da se odbija. Kompromis B. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman sedam Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 8, drugi dio. Amandman 8, drugi dio, tko je za? Protiv? Mislim da je to odbijeno, ali provjerit ćemo. Dakle, amandman 8, drugi dio. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis C. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 15. Drugi dio. Tko je za? 15. Drugi dio. Tko je protiv? Provjerit ćemo. 15. Drugi dio. 15. Drugi dio. Provjeravamo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 10 glasova protiv, 8 za. Amandman 18. Ko je za? Protiv? Mislim da je to usvojeno. Niko ne traži provjeru, znači usvojeno je. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis D. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis E. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Amandman 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na glasanje o izvješću u cjelini. Elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno četiri glasa za, četiri protiv, dva suzdržana. Čestitam Pedro. Hvala lijepa. Prelazimo sada na izvješće Anemans, izvješće o nadzoru provedbe Unije, godišnje izvješće za 2014. E, dajem riječ gospodinu Anemansu. Hvala. Over eh, Hvala predsjedateljice. E, htio bih vam nešto reći o nacrtu mišljenja vezano uz provedbu prava Unije. Razgovarao sam sa kolegom, sa kolegicom Hautala i ne samo da sam ovdje iznio svoje osobno mišljenje, nego sam pokušao sagledati širi kontekst i činjenice, kao što vidite izvješće kratko, pa ću isto tako i u svojim komentarima biti sažet. Građani i njihovo povjerenje u Europsku uniju tjesno su vezani uz primjenu načela subsidijarnosti. Drago mi je da je došlo do pada u broju postupaka zbog povrede prava Europske unije. To je također navedeno u ovom tekstu. To znači da se pravo Europske unije bolje provodi. I također sam zamijetio da je u ovom sadašnjem kontekstu vrlo pozitivno za države članice da im se daju neke preporuke, a obveze preuzete u institucijama moraju se poštivati, dakle one su svjesne da ukoliko to ne učine, da će se smatrati da ne provode dogovore koji su postignuti, a imamo isto tako i aneks 13. našega poslovnika i htjeli bismo da se ovdje spomene transparentnost. To nam je vrlo važno kada je riječ o odnosu između parlamenta i komisije. Ti odnosi moraju se temeljiti na načelu transparentnosti i to mora biti jedan od glavnih kriterija. Hvala. Hvala. A sada kolega Šefren u ime Pučana. U ime Kristijana Preda. Gospodin Preda je izrazio žaljenje što neće doći i zamolio me da pročitam sljedeće. Želim zahvaliti gospodinu Anemansu na izradi ovoga mišljenja, no mislim da je pritom zaboravio sljedeće. Kod praćenja provedbe prava Europske unije komisija se mora pridržavati provedbe ugovora temeljem članka 17. ugovora o Europskoj uniji. Zatim još nešto na što treba podsjetiti izvjestitelja je da ukoliko država članica ne ispoštuje rokove za prenošenje prava Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, to će se smatrati povredom ugovora. Želim da se vratimo na ono što je osnovno. Svi se moramo složiti da djelotvorna provedba prava Europske unije mora biti preduvjet za postizanje politika i ciljeva politika Europske unije. Pri čitanju ovoga mišljenja čini se da se pravo Europske unije primjenjuje na savršen način, no situacija je nešto složenija. Da kako da trebamo pozdraviti činjenicu da imamo manji broj postupaka zbog povrede prava, isto tako trebamo pozdraviti napore koje su države članice poduzele kako bi se pobrinule da se pravo Europske unije poštuje. No isto tako moramo ovom prigodom apelirati na države članice da i dalje budu oprezne. Naime, kašnjenja ili nedovoljno točno prenošenje domaće zakonodavstvo štetni su za građane. Izvješće iz 2014. godine pokazuju da kašnjenje u provedbi, e, odnosno u prenošenju direktiva domaće zakonodavstva i dalje predstavlja problem na razini država članica. Želim naglasiti još nekoliko važnih aspekata u ovome mišljenju. Komisija je poduzela značajne napore kako bi promicala mjere e, za postizanje sukladnosti prije pokretanja postupka zbog povrede prava i pritom je bitno spomenuti pilot e, projekt komisije. Komisija također e, promiče e, ovo i kroz, kroz svoju web stranicu za bolju primjenu prava Europske unije. Države članice moraju poštivati svoje obveze i proslijediti uspored, tablice sa poredbenim podacima. Također moraju izbjegavati dodavanje nacionalnih mjera na propis Europske unije, ako to nije potrebno. To je sadržano i u novom međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu ta praksa dovodi do toga da propisi Europske unije djeluju složenijima nego što stvarno jesu. Tako da se stvara kriva predođba prava Europske unije, a to ide na ruku euroskepticima. Gospodin Preda je također pitao eh, je li rok za podnošenje amandmana moguće produžiti do 18 sati, inače je rok do ručka. Dobro, razmotrit ćemo taj zahtjev, tajništvo će provjeriti je li to moguće. Mi smo pod vremenskim pritiskom zbog glasovanja na odboru Juri, ali mislim da je 18 sati u redu. Dobro, sada dajem riječ socijalistima. Silvija nije ovdje, vi ćete govoriti u njeno ime. Izvolite, dakle Mercedes će govoriti u ime Silvije Kaufman. Hvala. Nažalost, kolegica Kaufman nije u mogućnosti doći na sastanak. Ostavila mi je jedan kratak sažetak u kojem moli da se ne iznose neke posebne napomene o izvješću. Također nam je drago to što je došlo do smanjenja broja povreda europskog prava, iako još nije sve riješeno. No, u svakom slučaju, važno je da nam komisija jasno ocrta stanje provedbe europskog prava u zemljama članicama. Također se slažemo s time da ako ima nekih prigovora, onda ih treba iznijeti prije, a ne, ne primjenjivati zakon, jer se zaboravilo prije toga uložiti neki prigovor ili zamijetiti ona pitanja s kojima se dotična država ne slaže ili smatra da su ta pitanja u neskladu sa njezinim vlastitim zakonodavstvom ili sa njezinom vizijom odnosa sa Europom. Dakle, za sada nemamo primjedaba Vidjet ćemo hoćemo li uložiti amandmane i onda ćemo iznijeti svoje mišljenje o konačnom izvješću, naravno i u skladu sa eventualno uloženim i usvojenim amandmanima. Pan Kažimir Šujazdovski, e Hvala kolega iz ECR-a. Ja ću govoriti poljski. Predsjedateljice, uvaženi kolege, htio bih iskazati punu potporu ovome mišljenju kolege Anemansa. Uvjeren sam da je taj dokument vrlo sažet. Kroz njega se također podržava cilj pravodobnije provedbe sekundarnog zakonodavstva, jer uglavnom je o tome riječ, tu se isto tako ističe i primjena načela subsidijarnosti, a osobno mislim da e, to mora imati svoje mjesto u ovom procesu. Kao i svaka druga tema i o ovoj temi bismo trebali raspravljati imajući u vidu sljedeće, naime ključno za postizanje uspjeha na razini Europske unije je povjerenje. Govorimo ovdje o povjerenju među institucijama, i između institucija i država članica i zato mi je drago da ovo mišljenje izražava takvo stajalište, dakle zapravo se podržava uzajamno povjerenje, što je ključno za daljnji razvoj Europske unije. Povjerenje, ali isto tako i pružanje potpore, e, dakle ne mislim da ćemo u ovom trenutku predlagati amandmane na ovaj tekst, e, imali netko od liberala tko bi uzeo riječ? Izgleda da ne, Majte nije tu, guje, isto tako nema nikoga, FDD, nema niti tu nikoga njihovih predstavnika. Da vidim da samo, mislila sam da samo pučani slave u Luksemburgu, ali čini se da i drugdje slave i drugi. Dakle, rok nije sutra, nego prek sutra, to je dobra vijest, ali svetno u 18 sati, dakle 1. lipnja do 18 sati, a glasovat ćemo 15. srpnja e, zbog rasporeda e, glasovanja u odboru Juri, a dakle to je zakazano početkom srpnja. E, želite li vi nešto reći? Kolega Anemans, hvala. Ne, ja ću razmotriti amandmane pučane socijalista, dakle vrlo ću ih pažljivo pročitati i nakon toga ću donijeti sud. Dakle, ne želim sada komentirati. Ispričavam se, nema nikoga iz komisije. Želite li vi nešto reći s obzirom na dosadašnju raspravu? Hvala predsjedateljice. Ja sam Mariju Štaca, ja sam zamjenik načelnika odjela za primjenu prava Europske unije. Htio bih reći da mi pozdravljamo sve komentare e, i pitanja sadržana u ovom tekstu i smatramo da instrument komisije, tu mislim na instrument EU pilot, također doprinosi brzom e, i uspješnom rješavanju postupaka zbog povrede prava. Dakle, tu imamo stop uspješnosti od 75% i dakle, to je u ranoj fazi postupka. Također e, smo svjesni da je kašnjenje u prenošenju zakonodavstva, domaće zakonodavstvo problem na razini Europske unije, zato pozdravljamo apel e, upućen državama članicama da se pobrinu da pravodobno prenose pravo Europske u domaći sustav, a komisija također prima i daje savjete, naime, u tom smislu u vidu provedbenih planova. E, da kako, važno nam je dobiti povratnu informaciju od država članica kada je riječ o predlaganju zakonskih propisa, a komisija je u tom smislu i donijela paket mjera za bolje zakonodavstvo. Dakle, svi dionici, uključujući i države članice, u ranoj fazi postupka mogu nam dati svoje komentare i svoj, svoje mišljenje o tome kako bi e, u konačnosti zakonski propis treba biti uobličen. Dobro, s ovime možemo zaključiti tu točku dnevnog reda. Imam još jednu točku dnevnog reda, a to je najava sljedećeg sastanka. Ili možda ima još nešto? Dakle, sljedeći sastanak će biti održan 15. lipnja u 9 a i imamo i poslijepodnevni dio, dakle imamo dva e, puta sastanak po pola dana. Hvala lijepa i ovime zaključujem